Sljedeća točka dnevnog reda je izvještaj e, gospodina Gžiba. E, štetne tvari, emisija u zraku. Prvo, e, kao prvi ima riječ gospodin Gžib. jutro Hvala lijepo. Dakle, direktiva o kojoj ćemo sutra glasovati određuje gornju granicu emisija za sumpor dioksid i dušikov oksid i omogućuje nam praćenje emisija ugljika u srednjim, velikim postrojenjima za izgaranje od 1 do 50 MW. Ovo je zapravo dio paketa za zaštitu i za zaštitu zraka, odnosno čistoće zraka. E, time zatvaramo i ovaj propust, ovaj nedostatak koji je postojao između e, malih postrojenja i velikih postrojenja, odnosno ekokoncepcija i industrijskih emisija. Emisije Granice emisija postavljene su na vrlo ambicioznoj razini što će nam omogućiti da poboljšamo kvalitetu, ali naravno, njihovu kvalitetu, ali naravno e, i istovremeno ćemo zaštititi e, postojeća e, postrojenja i postojeće, i postojeće projekte. Dakle, ovaj prijedlog obuhvaća e, male, mala postrojenja od 1 do 50 MW kojima upravljaju mala i srednja poduzeća. A oni predstavljaju jako važan element kada je riječ o grijanju škola, bolnica, sveučilišta ili slično. Također obuhvaća i ona postrojenja koja se mogu povećati na viši standard, ali koja također koje, koje također e, moraju ispunjavati nove standarde kao što su na primjer oni standardi vezani za biomasu. To se osobito odnosi na skandinavske zemlje. E, posebnu pozornost e, smo obratili na ona postrojenja koje se bave toplinarstvom, odnosno grijanjem za stambene blokove. Želimo također E, kontrolirati trošak grijanja za konačne korisnike. Ovo će nam omogućiti da promičemo politiku razmjene pojedinih vrsta grijanja. A to je osobito važno za neka područja u središnjoj i istočnoj e, Europi. Na taj način ćemo omogućiti i čišći zrak za naše građane. Ovo je zapravo jako dobra kombinacija svih onih potreba e, o kojima moramo voditi računa, a to je i e, okoliš i gospodarstvo. Imamo vrlo ambiciozne ciljeve koji bi se mogli E, koji bi se mogli e, ostvariti, a da se pritom e, na konačne korisnike i na općenito sama postrojenja ne stavi preveliki teret. Nadamo se da ćemo doći do, do sporazuma po tom pitanju. Na Koreperu je naš sporazum prihvaćen i samo je jedna zemlja glasovala protiv. E, također u odboru za okoliš e, je ovaj prijedlog e, i ovaj, ovaj prijedlog je također pozitivno glasovao, odnosno u srpnju je većina glasovala za. Dakle, vijeća rasprave, to jest pregovori u vijeću bili su teški. Zašto? Zbog toga što smo se trebali složiti u svezi sa svim odredbama ove direktive. Želio bih zahvaliti svima koji su nam pružili podršku, e, prije svega cijelom pregovaračkom timu Europskog parlamenta. Moje zahvale također idu i izvjestiteljima u Sjeni i također želim zahvaliti Latvijskom predsjedništvu te e, predstavnicima Europske komisije na njihovoj suradnji. Mislim da smo došli do vrlo zadovoljavajućih rješenja u ovom prijedlogu i svima zahvaljujem na tomu. Hvala lijepa. A sada dajem riječ za komisiju Filu Hoganu. Gospođo predsjedateljice, Poštovani zastupnici, jako mi je drago što e, sudjelujem u ovom raspravi e, u ime mog kolege povjerenika Vele. Dakle, riječ je o direktivi o ograničenju emisije određenih onečišćivača e, iz srednje velikih postrojenja za izgaranje. To je jedan od, jedan od ključnih dijelova našeg paketa za energiju koji smo predstavili u prosincu. Ovdje, ovim želimo smanjiti rizike za ljudsko zdravlje a između ostaloga o tome smo puno govorili tijekom irskog predsjedništva. E, zagađenje e, zraka e, jedno je od najvećih uzroka smrtnosti u Europskoj uniji, čak 400 tisuća preurenjenih smrti i čak 4 i, i e, gubitak od čak 15 e, milijardi eura zbog izgubljenih radnih dana. Tako da će ova direktiva značajno doprinijeti e, da se, da, se da se okolišni problemi rješavaju. U ime svog povjerenika Vele želim zahvaliti i izvjestitelju te njegovim kolegama iz odbora za okoliš na predanosti u radu na ovom prijedlogu. Zahvaljujući pregovaračkom timu parlamenta uspjeli smo zadržati okolišni integritet ove ovog, prijedloga i ove direktive. Međutim, države članice moraju biti fleksibilne kada je riječ o, o ovom prijedlogu i ovoj direktivi. Postavlja se osobito pitanje biomase. Naime, parlament je također jasno rekao da su i neka druga pitanja važna kao što su energetska učinkovitost i emisije karbon monoksida. Dopustite mi također da kažem nešto e, da kažem kako je ovaj prijedlog direktive dobar primjer boljeg e, zakonodavstva. Ono omogućava dugoročno rješenje za mnoge brige malih i srednjih poduzeća a također i smanjuje administrativno, administrativno opterećenje. Ova direktiva promiče također i naprednu europsku tehnologiju koja će ohrabriti inovaciju i koja će omogućiti Europi da na, svjetskom tržištu inovativnih tehnologija za čišći okoliš bude zauzme jako važno mjesto. zahvaljujem vam. Dank, Herr Hvala lijepa povjereniče. A sada bismo za Itrika čuti e, gospodina Fredrika Federlija, međutim on nije ovdje. A onda je sljedeći gospodin Giovanni Lavija za SID. Izvolite. Hvala predsjedavajuća, poštovani povjereniče Hogan. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Zibu, izvjestitelju i svima onima koji su se zalagali kako bismo došli do ovoga dogovora. Na taj način imamo razine gornje granice emisije u sektoru koji do sada nije bio reguliran. Zahvaljujem također povjereniku i predsjedništvu zbog eh, duha suradnje koji su pokazali tijekom cijelog postupka ovog prijedloga. Prijedlog se tiče srednje velikih postrojenja za 50 tisuća u Europi sa nominalnom e, toplinskom snagom od 1 do 50 MW. Na taj način ćemo smanjiti onečišćenje i granične vrijednosti će biti ponovno određene za postojeće i za buduća postrojenja. Cilj je smanjenje emisija u državama članicama, a e, glavni cilj je sačuvati kakvoću zraka i dakle zdravlje naših građana e, i e, zaštititi ih do, od fenomena koji su vezani uz nečišćenje. Došli smo do sporazuma koji je promijenio prijedlog komisije. Na taj način poboljšali smo mogućnosti ove direktive i na taj način došli smo do poboljšanja e, kakvoće zraka u Europskoj uniji. Ipak nismo povećali opterećenje za tvrtke. Kao prvo važno je, e, važna je obaveza da se rigoroznije odrede razine emisije u nekim područjima Europske unije, a i unošenje klauzule revizije koja će 2020. omogućiti da e, provjerimo energetske rezultate takvih postrojenja. E, Uoči e, konferencije u Parizu Europska unija ponovno pokazuje da je protagonist u borbi protiv e, onečišćenja i klimatskih promjena, zahvaljujući ambiciji i zalaganju svih uključenih stranaka u ovom procesu. Hvala. Hvala lijepa. sada ima gospodin Masimo Palučić dvije minute. Hvala predsjedavajući. Napokon, nakon mnogo riječi, došlo je i do nekakvog djelovanja. Napokon smo popunili u veliku normativnu prazninu. 142 tisuće tvrtki sa e, postrojenjima za izgaranje između jednog i 50 MW ovdje je obuhvaćeno u ovaj prijedlog. Radi se o hlađenju, grijanju, proizvodnji pare za industrijske procese. Ovdje govorimo o sumpornom dioksidu, ugljičnom monoksidu i česticama. To je važan korak naprijed kako bismo se još efikasnije borili protiv onečišćenja zraka. Ne smijemo to nikad zaboraviti. Povjerenik je to već rekao. Glavni uzrok smrti u Europi je E, upravo taj jedan od glavnih razloga eutrofizacije zbog čega je pod e, velikim rizikom preko 60% površine zemlje. Nismo postigli sve što smo htjeli kao socijalisti i demokrati, ali svakako smo došli do dobrog kompromisa. E, mi ćemo tako zaštititi naše zdravlje i zdravlje planete bez ikakve štete za europske tvrtke Proširit ćemo područje primjene na praćenje um, ugljičnog monoksida. Došli smo do razumnog kompromisa što se tiče graničnih vrijednosti emisija uh, došlo je do nametanja obveze država članica za rigoroznije um, praćenje kakvoće zraka. Uh, došlo je i do um, manjih izuzeća, manjeg broja izuzeća i novih odredbi za ona postrojenja koje rade na biomasu. Zbog svih ovih razloga sutra mi kao socijalist demokrati mi ćemo dati e, našu podršku ovom prijedlogu. Hvala. Hvala lijepa. A sada za EKR e, gospođa Jadviga Višnjevska ima dvije minute. Hvala predsjedateljice, dame i gospodo. dobra je vijest da imamo konačno, eh, konačni oblik direktive o ograničenjima emisija iz srednje velikih i srednje velikih postrojenja za izgaranje. Eh, ono što je meni važno eh, jesu postrojenja za grijanje. Ona su vrlo popularna u mnogim državama članicama, uključujući i Poljske. Takva postrojenja se uglavnom, uglavnom funkcioniraju na ugljena. To je, dakle, E, sirovina koje se jako koristi. E, ta postrojenja su u Poljskoj modernizirana Međutim, e, poljski zakon, poljski e, zakon donosi e, nova, nove, zahtje, nove zahtjeva. Ti novi zahtjevi dovode do većih troškova i konačnici bi se moglo dogoditi to da postrojenja budu zatvorena i da koristimo individualne sustave, individualne sustave grijanja koji će dovesti do većih emisija zato što je njih teže iz perspektive zdravstvene i okolišne politike. To bi bilo apsolutno kontraproduktivno. E, mogućnost isključivanja ovakvih postrojenja e, iz viših e, granica do 2030. godine jest izraz zdravog razuma i stoga sam jako zadovoljna što je moj amandman uključen u konačnu verziju prijedloga direktive mjerenja se naime moraju provoditi u stabilnim uvjetima Skandal Volkswagena, tvrtke koja je varala u svezi s emisijama i to u zemlji koja promiče smanjenje emisija pokazuje koliko je zapravo važno imati e, realistične obveze smanjenja emisija, a s druge strane kako E, postavlja se pitanje kako ćemo kontrolirati da se pravila i zakoni poštuju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada za Alde ima riječ gospodin Jajn Hojtema. Dvije minute. Hvala lijepo predsjedateljice. Eh, izvjestitelju u sjeni iz i svi drugi izvjestitelji u sjeni, to su osobe kojima se treba zahvaliti, zato što mislim da smo doista naporno radile da bismo došli do ovog rezultata. Sa ovim propisom eh, zapravo ispunjavamo, eh, došli smo do zatvaranja kruga jer smo imali ograničenje emisije za mala postrojenja, velika postrojenja, a sada imamo i za srednja postrojenja. Želimo smanjiti emisije iz ovih postrojenja zato što oni također utječu na kvalitetu zraka E, dobra suradnja sa vijećem i sa, pa- e, vijećem, e, dobra suradnja među vijeća i parlamenta rezultirala i ovim dobrim prijedlogom koji imate pred sobom. Naša je namjera bila smanjiti granice što je, što je više moguće. I u tome smo uspjeli. Kao su zakonodavci, mislim da moramo razmišljati o tome što se može učiniti u praksi trebali bismo između ostaloga promicati biomasu. I u tom smislu bi se trebale poduzeti mjere. Kao što znamo, direktiva o industrijskim emisijama se ovdje više ne primjenjuje tako da smo tu neku suvišnu, suvišne propise uspjeli, e, uspjeli izbjeći pokušali smo također smanjiti količinu administracije i birokracije i ova direktiva trebala bi se vrlo jednostavno i glatko moći implementirati. Naime, neke države članice su naprednije u ovom sektoru, druge bi trebale pratiti njihov put i njihova zajednička suradnja trebala bi dovesti do dobrog rezultata. Mislim da ova zajednička suradnja otvara put inovacijama i omogućuje Europi da poboljšava kvalitetu zraka na taj način da se doista hvata u koštac sa izvorom problema. Linken, Nordische Grüne Linke, Frau Estefania Torres Martinez am Wort für eine Minute 30. Estamos contentos por haber logrado un consenso. Hvala. Drago nam je što smo došli do sporazuma što se tiče ovog prijedloga i smatramo da je jako važno e, provesti e, taj prijedlog u cijeloj Europi. Kad kažem cijela Europa, mislim i na Zore, na Maderu i na druge teritorije Europe. Zato što mi ne želimo vjerovati da udaljenost ovih otoka predstavlja prepreku zato da bi i njihovi građani mogli profitirati od čistog zraka i okoliša. E, mi ne želimo da se neke tvrtke e, okoriste e, normativnom prazninom. Mi smo zainteresirani za branjenje interesa naših građana, a ne za interese tvrtki. Španjolska je od Repsa učinila glavnu naftnu kompaniju Europe i zato mi trebamo osigurati da će se provoditi ove regulative. Jer stvarna je sramota da se događa ono što se dogodilo sa Volkswagenom jer od 2009. godine postojale su sumnje u prijevare, ali ništa nije učinjeno sve dok nije izbio skandal. Glavni razlog klimatskih promjena su fosilna goriva, ali znamo da oni koji se i dalje obogaćuju koristeći naše e, prirodne resurse ne žele uvesti promjene u proizvodni model. Ubrzo ćemo imati summit u Parizu i zato se moramo i dalje boriti protiv klimatskih promjena. E, vidjet ćemo tek tada tko će biti s jedne strane tko s druge. A sada za zelene ima riječ e, gospodin Bas Eichhut. Hvala. Hvala lijepa. Kao prvo, e, u ime gospođe Michel Rivazi, izvjestiteljicu Sjeni, zahvaljujem izvjestitelju na dobro određenom poslu. Bio je stvarno vrlo fair. mi smo raspravljali o e, izvornim emisijama Govorili smo i popodne o emisijama, sada govorimo o e, srednje velikim postrojenjima. Budimo iskreni, vrlo je često teško doći do kvalitetnog zakonskog propisa kad govorimo o kakvoći zraka. Važno je međutim imati politike koje će biti usmjerene prema korijenu problema, odnosno izvoru emisija. E, međutim, traže se produženje rokova. E, ovdje se govorilo i o izuzećima i o rupama u zakonu. Šteta je što vijeće nije ovdje predstavljeno danas zato što je vijeće e, bila institucija koja je stvarno stvarala rupe u zakonodavstvu. Nadam se da ćemo ih brzo i popuniti. Dakle, mislim da treba dati podršku ovom prijedlogu jer je došlo do poboljšanja 20 posto e, granice je postignuto, ali svaki put kad govorimo o ovim politikama moramo biti sigurni da stvarno rješavamo problem jer inače i dalje ćemo imati poteškoće u postizanju kvalitete zraka koja e, će biti dobra za naše građane. E, prijedlog je svakako mogu biti bolje da je vijeće nešto više surađivao s nama. Imate plavi karton, gospodina Eteriđa, prihvaćate li pitanje? Imate 30 sekundi. Hvala što ste prihvatili tako kasno ovo pitanje. Biću kratak. Govorili ste o e, korijenu i o izvoru emisija. Bez industrije nema emisija, a bez industrije nema novca e, kojim ćemo platiti politike za čisti zrak. E, da li se slažete sa mnom da bez obzira na mjere koje ćemo poduzeti, one moraju biti e, prijateljski nastrojene prema industriji kako bi one i dalje sudjelovale u zaštiti zraka. Hvala, odgovor je jednostavan. Ako ste slušali čime smo se ovdje bavili, vjerojatno ste primijetili da smo mi E, prijateljski nastrojeni prema industriji. Plaćamo milijarde za e, zdravstvenu zaštitu zbog onečišćenja iz industrije. Mislim da se vi slažete sa načelom da onečišćivač plaća. Moramo osigurati da onečišćivači su oni koji plaćaju, a ne da plaća e, čitava zajednica zbog njihovog onečišćenja. Mislim da je to politika s kojom ćete se i vi složiti. Hvala lijepa. A sada jednu minutu e, ima e, gospodin Pier Nikola Pedicini za EFDD. Hvala predsjedavajuća. Istina je da je e, ovim prijedlogom popunjena praznina u zakonodavstvu što se tiče srednje velikih postrojenja za izgaranje koji do sada nisu bili regulirani, ali ne možemo prazninu popuniti jednim velikim ništa. Ovdje nisu e, kolege htjeli uključiti otrovne tvari kao što su žive i dioksini. Zbog toga je ova direktiva stvarno e, nedovršeno dijelo. E, tim prijedlozima smo razvodnili predno komisije, a isključili smo iz zakonodavstva offshore naftne platforme i postrojenja na biomasu koji mogu tako onečišćavati bez ikakvog ograničenja. Ako govorimo o konkurentnosti, Konkurentnost se temelji na inovaciji, dakle u korištenju novih izvora energije koji će biti čisti i besplatni ali ovdje e, se govori o tome da je možda išta bolje nego ništa i zato plaćamo ponovno obol multinacionalnim naftnim kompanijama. Hvala. Jednu minutu ima gospodin Balco. Hvala predsjedavajuća što ste mi dali riječ. Na sastanku u lipnju komisija je rekla da Europska unija na svjetskoj razini je rekla da se zalaže za smanjivanje e, broja onečišćenja onečišćujućih tvari koje se izbacuju u zrak. I to se vidi u našem ponašanju prema trećim državama. Međutim, što se je dogodilo sa Volkswagenom? E, lijepo je dati ovakvu ponosnu izjavu, ali ostali smo zabezeknuti onima, što se dogodilo nedavno. E, mislim da moramo znati koje su naše obveze. Naša obveza ne samo da pokušamo popraviti stvari, nego mi moramo direktivu oblikovati tako da sadržava obaveze i potrebne mjere. E, veliko je onečišćenje u Europi, mnogi građani imaju e, problema zbog toga. E, drago mi je što sam čuo ono što je rekao izvjestitelj, jer da nije ovako formuliran dokument, ne bih bio u stanju prihvatiti ga. Hvala. Hvala. A sada riječ ima gospođa Ani šrajer Hvala predsjedavajuće. Poštovani povjereniče, zahvaljujem izvjestitelju e, na dobro određenom poslu vrlo tehničkom dosjeu koji ima politički značaj. Danas govorimo o ograničavanju e, emisija koje nečišćuju zrak sa strane srednje velikih postrojenja za izgaranje. Tu su, na primjer, agregati, mobilni, mobilna postrojenja na otocima i tako dalje. U nekim dijelom Europe došlo je do velikog poboljšanja kakvoće zraka, ali ta kakvoća u nekim dijelom Europske unije još uvijek nije na razini e, postojećih standarda. Zato je potrebna bolja politika e, kontroliranja izvora onečišćenja, ali ne smijemo ostaviti otvoriti vrata e, drugim izvorima onečišćenja. Moramo mm, dobro primjenjivati postojeće propise i zato je dobro da komisija u razumnom roku provjeri koje će biti e, maksimalne granice, treba li ih možda izmijeniti. Ne treba toliko razmišljati o novim tehnologijama. Da, one su bitna stavka u tome, ali ne možemo imati iste granice emisije ako u, jer u buduće će tehnologije biti bolje pa će onda biti pristupačnije i po nižoj cijeni. E, trebamo razmišljati i o gospodarskom učinku e, ovih normi. Zatvaranje gospodarske djelatnosti zbog ovih ograničenja emisija mora biti nešto što će nas zabrinuti i moramo i mi u Europi biti zabrinuti zbog toga. E, u redu je imati razumne emisije, granične emisije, ali ne smijemo biti fanatici i zato smo podržali neke, neka izuzeća u nekim područjima kojima zaštita zraka u Europi prilično dobra danas. Hvala lijepa. A sada gospodin Žilparnjo ima jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, nekoliko je tjedana do COP21 i smanjenje naših emisija i obrana kakvoće zraka u srcu su naših preokupacija. Trebamo učiniti sve što možemo učiniti da se borimo protiv klimatskih promjena, da poboljšamo kakvoću zraka koju udišemo. U Europi provedena je studija i ona pokazuje da 340 zapravo 340 tisuća ljudi umire zbog loše kakvoće zraka. Mi doista želimo imati dobar zrak u Europi, dobru kakvoću i zato zahvaljujem i čestitam na ovom e, izvješću. E, uspjeli smo smanjiti emisije e, vrlo, vrlo opasnih onečišćivača kao što su dušikovi oksidi. Želimo naime e, potaknuti komisiju da što prije donosi propise. E, gospođo predsjedateljice, ja sam jako zadovoljan što je ovo izvješće dobar znak za borbu za dobru i čist, za dobru kakvoću zraka i za čist zrak. Hvala lijepo. A sada riječ ima Julie Gerling na jednu minutu. Hvala predsjedavajuće. U ime moga izaslanstva e, pozdravljam ovaj dogovor. Znam da su pregovori bili teški i ovaj sporazum predstavlja dobar kompromis među različitim stajalištima. E, htjela bih se zahvaliti, čestitati izvjestitelju na vrlo vještom e, radu. Jako je važno doći do sporazuma kako bismo e, zajedno nastavili prema e, većoj kvaliteti zraka. To je jedan od glavnih problema danas u Europi. Vrlo je lako tražiti perfekciju, ali nekad savršenost je e, neprijatelj dobrog rješenja. I zato bi trebalo stvoriti mjere koje će omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije i za prijedlog. Hvala lijepa. A sada gospodin Nils Torvalds ima jednu minutu. Hvala. Mi smo danas govorili o kakvoći zraka i govorili smo o raznim aspektima. To pokazuje da smo zabrinuti i to iz više razloga. Prije nego što sam e, krenuo na put za Strasbourg, vidio sam u Finskoj obavijest o tome da u e, Laponiji u Finskoj imamo najčišći zrak u Europi. To nije slučajnost zato što tamo ima jako malo stanovnika, e, manje od dvije osobe po kvadratnom kilometru. E, čistoća zraka, odnosno kakvoća zraka je vrlo važna, a u ovom slučaju mi smo došli do vrlo izbalansiranog kompromisa i u svim državama članicama morat će se svi jednako boriti za postizanje kakvoće zraka. Naravno, ne postoji univerzalno rješenje. E, Laponija je jako dobar primjer. E, Mnogi od vas e, i komisija znaju da je kod nas u Laponiji vrlo oštra zima i zato su ove mjere svakako dobrodošle. Hvala i laku noć. Hvala lijepa, ali sad još nije Božić Sljedeća govornica, gospođa Konečna. Izvolite. Hvala predsjedavajuća. Dame i gospodo, Europski parlamenti i nacionalni parlamenti bave se emisijama i graničnim vrijednostima emisija već mnogo vremena i to u veze sa postrojenjima. Bili smo mnogo uspješni do sada i drago mi je da smo se koncentrirali na e, postrojenja ispod 50 MW e, i što smo odredili ograničenje za sumporni dioksid jer u nekim državama e, je situacija vrlo različita. Na primjer u manjim postrojenjima se koristi još uvijek ugljen. Kako ću podržati ovaj prijedlog? E, mislim da bismo se trebali zalagati za lokalna postrojenja. To su postrojenja koja e, proizvode jako puno emisije. A tu su i postrojenja blizu granice s Poljskom. Velika i mala postrojenja trebala bismo podjednako motriti. Hvala. Hvala lijepa. A sada Đulja Ridi ima jednu minutu. Madam President. Poštovana predsjedavajuća, moja stranka vjeruje u važnost poboljšanja kako će zraka u Europi. Međutim, protiv smo prijedloga komisije da se stvori novo zakonodavstvo Europske unije u ovom području. Nismo za direktivu o ekodizajnu i e, za direktivu o industrijskim emisijama. Zato e, i nismo za ovu direktivu. E, smatramo da bi sustav registracije trebao biti primijenjen na nove, nova postrojenja. Mislim da se ova, ova registracija ne bi trebala promatrati samo u birokratskim eh, središtima kao što je Brisel trenutna politika Europske unije nije uspjela dati pravnu sigurnost investitorima i e, vrlo malo subjekata može investirati u ovakvo okruženje. E, sustav ulaganja i proizvodnja nije zadovoljavajuć i dodatne regulative neće pomoći reindustrializaciji Europe. Europa mora postati ponovno konkurentna, stvarati nova radna mjesta i povećati proizvodnju. Hvala. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, onečišćenje zraka znatno utječe na okoliš i zdravlje. Prema podacima koje je prezentirao program Čisti zrak za Europu iz 2013 godine godišnja prerana smrtnost zbog onečišćenja zraka u. two thousand and godini dosegla je brojku od four hundred ljudi

Hvala. Ovo izvješće je sada vrlo važno zbog eh, konferencije o klimi i zbog rasprave o misijama općenito. To je i istina i zbog nedavne krize u automobilskom sektoru. Mi moramo ostati na ovoj liniji u kojoj smo mi protagonisti u smanjenju nečišćenja zraka. Moramo također iskoristiti našu tehnološku inovativnost kako bi Europska unija bila e, predvodnica u zelenom gospodarstvu. E, to ne bi trebao biti problem nego šansa za e, socijalno i tehnološko vodstvo. Ovaj dokument e, energetska politika trebaju biti koordinirani sa okolišnom politikom. Mi moramo biti vjerodostojni na svjetskoj razini e, i to za nas same i pred cijelim svijetom. Što se tiče pojednostavljenja procesa registracije, ova direktiva predstavlja vrlo dobar korak naprijed, a sada očekujemo provedbu. A sada riječ ima Evžen Tošenovski. Hvala predsjedavajuća. Poštovani povjereniče, kao što vidimo u nekim pojedinačnim mjerenjima, u nekim dijelovima Europe dolazi do vrlo velikog onečišćenja e, zraka i onečišćenje iz jedne države može prijeći i na drugu. Jako je važno e, riješiti ovaj problem e, koji stvaraju manja postrojenja. Međutim, ovakva ovakva postrojenja ako ih je mnogo na određenom području stvaraju veliko nečišćenje i ako želimo ograničiti onečišćivače moramo to učiniti na sveobuhvatan način. E, ne smijemo samo nametati regulative, nego moramo također motivirati tvrtke e, njihovim osvješćivanjem. Moramo također stimulirati interes za modernizaciju ovakvih postrojenja e, kroz inovaciju ili druge instrumente. Hvala lijepa, a sada je gospodin Junos ima jednu minutu. Hvala lijepo, povjereniče. Ja naravno čestitam na ovom prijedlogu, ali jedna stvar e, me zanima, a, to je zašto smo u potpunosti isključili ultraperiferne regije iz dobrobiti ove direktive. Za cijelo e, energetski lobiji su ovdje bili prisutni. E, budući da ja dolazim iz ultraperiferne regije, ja odbacujem ovo isključenje koje želi ovakve regije isključiti iz mogućnosti E, ubiranja dobrobiti e, kakvoće zraka. Ovo su vrlo e, pozitivne mjere za zdravlje i mi bismo ih također željeli moći primijeniti, ali očito one vrijede samo za kontinent. Mislim da bismo mogli na drugi način postupati, odnosno voditi računa o posebnim karakteristikama tih regija. Ali pogledajte članak 349 e, je na neki način prekršen i ja to ne prihvaćam te ću sutra pozvati svoje kolege e, da izglasaju da glasaju e, za posebne amandmane koje sam izdvojene amandmane koje sam ja predložio. Hvala lijepa. Sada Bill Etheridge ima jednu minutu. Hvala lijepa. Evo nas. Nova direktiva protiv zagađenja zraka. Svi želimo čisti zrak E, mi imamo u, e, u Engleskoj e, Midland se zove Black Country, crna zemlja, jer zbog industrije je tamo zrak bio crn. Stoga shvaćam zahtjev za čistim zrakom. Tijekom godine to više nije problem. mi nemamo više toliko industrije, ali je i britanska vlada poduzela potrebne mjere da očisti zrak Mislim da u Britaniji ne smijemo imati više regulative iz e, Europske unije. Možemo je donijeti sami, ali uvijek moramo biti jako oprezni kako ne bismo poduzeli mjere koje će onemogućiti rad industrije i e, naša, e, naše gospodarstvo ne možemo i dalje kažnjavati. Hvala. Sljedeća govornica je gospođa Elžbijeta Katažina Lukacijevska. Dvije minute. Hvala gospođo predsjednice. Nesumnjivo e, energetska i klimatska politika koje, su ključne za Europsku uniju e, s obzirom na krizu u Europi e, imaju posebnu važnost. Za, međutim, za Europsku uniju i države članice je izazov, e, naročito ako shvatimo da e, e, zagađivači uzrokuju, zagađeni zrak uzrokuje 400 tisuća preranih smrtnih slučajeva. Između 300 i 500 milijuna eura su troškovi zdravstvene skrbi zbog zagađenog zgrada moramo si postaviti pitanje kako to da europska e, e, industrija još funkcionira, nismo li postavili prestroge zahtjeve za industriju. E, evo nam slučaja Volkswagen. U Međutim, moram e, čestitati e, Andžeju Džebu za njegov rad e, i koji će koristiti svim dionicima. To je važno za nas i tijela Europske unije. Moramo poduzeti mjere koje će biti zasnovane na zdravom razumu E, moramo smanjiti emisije SO2, CO2 i e, čestica. To će nam omogućiti zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša. Istovremeno ne smijemo dodati e, i povećati administrativno opterećenje ovog sektora, što bi prouzrokovalo dodatne troškove za proizvodnju energije. Hvala. Hvala lijepa. E, e, a sada gospođa Sjana Oktavija. E, gospođo predsjednice, povjerenče, drago mi je da se ova diskusija vodi o ovom ozračju. Govorimo o ciljevima koje želimo postići mi se borimo za čišći zrak u Europi. Želimo spriječiti da 400 tisuća ljudi umire prerano zbog zagađenog zraka. E, danas govorimo o povezanim troškovima e, zagađenja e, koje leže između 300 i 500 milijardi eura godišnje Konačno smo pokazali da se ne radi o tome da šikaniramo poduzeća. Mislim da je ovaj kompromis podnošljiv kompromis jer se brine za zdravlje e, Evroplja, ali s druge strane predviđa mjere e, s kojima će industrija moći živjeti. Mislim da trebamo dati našu podršku ovom kompromisu. Hvala lijepa. E, gospodin David Bohtanjević ima jednu minutu. Hvala lijepa. E, bavimo se vrlo važnom temom, regulativom za emisije e, srednje velikih E, postrojenja za izgaranje. Ne smijemo međutim imati previše regulative o emisijama, jer će to otežati europskom gospodarstvu da bude konkurentno. E, također će dodati troškove. Moramo imati stroge mjere e, mi imamo stroge mjere u Europi dok drugi zagađivači kao SAD, Japan i Kina se oglušuju na naše zahtjeve za smanjenjem emisija. To otežava um, funkcioniranje europskih poduzeća na uh, svjetskim tržištima. Kad tražimo uh, rješenja, ne smijemo uh, dodati troškove za naše gospodarstvo. Hvala lijepa. E, gospođa Limbora ima riječ. Iako se ne slađem sa nizom izuzeća u ovom izvještaju, podupirem ovu novu regulativu koja će smanjiti emisije za e, e, postrojenja srednje veličine. E, zagađivanje zraka je e, najveći ubojica u, u Europi. U, moje zemlji e, također imamo tisuće preranih smrti zbog zagađenog zraka, a zdravstveni troškovi nas koštaju 3 milijarde eura godišnje. To je opterećenje i za nacionalne proračune ne možemo e, nastaviti da e, zatvaramo oči pred zagađenim zrakom. E, mnogo više moramo učiniti ako želimo riješiti zagađenje zraka. Hvala lijepa. A sada dvije minute ima gospodin Šogor. E, unatoč napretku u smanjenju e, raznih emisija zagađivača, e, naši standardi su još uvijek manjkavi. A to nam pokazuje svjetska zdravstvena organizacija. Zagađivači i dalje uzrokuju velike zdravstvene probleme kao i probleme za okoliš. Utjecaj na zdravlje nas košta e, stotine milijuna e, eura godišnje. Stoga mi je vrlo drago što će usvajanje ovog e, zakonodavstva popuniti neke praznine u regulativi, ali će izbjeći dvostruko zakonodavstvo. Mm, e, budući da e, postrojenja za, e, u, sa unutrašnjim izgaranjem takva mala postrojenja vrlo često pripadaju malim i srednjim poduzećima ova će nova regulativa znatno doprinjati njihovoj održivosti. I na kraju pozdravljam fleksibilne rokove za sadašnje e, pogone za grijanje stambenih zgrada. Hvala. Hvala lijepa. A sada e, gospođa Mija Petra, kumpulanta Natri, ima jednu minutu. E, kvaliteta zraka u EU uniji se mora hitno poboljšati Mm, e, imamo mnogo previše preranih e, smrti. Ljudi u gradovima ne mogu birati kakav će zrak udisati. Ova direktiva je dobar kompromis i pokazuje da su razumna rješenja moguća. Mm, e, mm, razočaranje je da nismo mogli uvesti obvezu za radikalne mjere ali zadovoljan sam s ovim kompromisom e, koji će doprinijeti e, kakvoći zraka i poboljšati kvalitetu života u Europskoj uniji. E, ova direktiva ima više prednosti nego nedostataka, stoga zahvaljujem pregovoračkom timu na njihovim naporima. Dobro je E, što smo uzeli u obzir to da trebamo ova postrojenja, ali trebamo i čistu tehnologiju. I, sada e, zadnji govornik je gospodin e, Kofoli. Hvala predsjedavajuća. Ja želim dati svoju podršku ovom dokumentu koji je jako važan jer e, kao prvo, kao što je već rečeno, mi popunjavamo zakonodavnu prazninu zato što e, postrojenja do 50 MW do sada nisu bili regulirani na europskoj razini. Unatoč tomu što oni predstavljaju čak 80% ukupnih postrojenja i koriste se za mnoge aplikacije. Oni proizvode čak jednu trećinu emisije e, sumpornog dioksida, dušičnih oksida i onečišćujućih čestica. Onečišćenje zraka ima vrlo veliki učinak na zdravlje zdravlje građana i na troškove nacionalnih zdravstvenih sustava. Ovaj konačni tekst, zahvaljujući radu koji je odradio izvjestitelj kojemu zahvaljujem, a zahvaljujem gospodinu Paviju Lučiju koji je bio e, izvjestitelj u Sjeni, zahvaljujem i ministru Galetiju koji je vrlo marljivo radio za vrijeme talijanskog predsjedništva. Dakle, ovaj prijedlog bio, je, sad je vrlo kvalitetan. E, primjenjivat će se i na stara i na buduća postrojenja na taj način da će važan doprinos smanjenju onečišćenja, a da se pritom ne nametnu nove, nova opterećenja našim tvrtkama. Sada unutar KHDI e, imamo gospodina Karla Santosa. Hvala predsjedavajuća. Ova e, Ovaj prijedlog e, je vrlo kvalitetan i pokazuje kako možemo stvarati sinergiju između e, kvalitete zraka, učinka na e, ljudski život i želje da smanjimo općenito nečišćenje. Ovi prijedlozi o kojima ćemo glasovati pomoći će nam da smanjimo granice, maksimalne granice emisija kroz potrebne mjere. Jako je važno da smo predvidjeli neka izuzeća za ultraperiferna područja zato što trebamo imati u obzir to da su e, ta područja otoci i da postoje tehnička ograničenja. E, tamo je e, vrlo niska gustoća naseljenosti i to je važna karakteristika. Dakle, pozitivni su predlozi što se tiče zaštite okoliša i e, vidimo da su se ovdje izvjestitelji mnogo zalagali i nastavit ćemo na tom putu. Hvala. Gospodin Otis Marijas ima također jednu minutu. Ovdje ću iskoristiti priliku da vas obavijestim o velikom problemu koje smo imali posljednje dvije zime u Grčkoj. E, zbog smoga E, to se naročito osjetilo u Ateni i Solunu. E, e, smog treba prepisiti memorandumu jer je porez na struju i grijanje povišen. Stoga su se mnogi građani vratili grijanju na ugljeni drva to je naravno teško i za građane i za zdravlje. Stoga grčka vlada mora odmah djelovati i odlučiti da e, se e, porezi za grijanje na plin i ulje snize na nulu e, kako zdravlje građana ne bi i dalje bilo ugroženo. E, e, gospodin Brunis Ropi ima jednu minutu. Zadnji je govornik u KHDI. Imate riječ, izvolite. E, slažem se sa ovim izvještajem koji ograničava emisije vrlo je dobro da imamo izuzeće za 2030. za postrojenja koje eh, izgaraju biomasu. Mm, eh, to će biti dobro za prijelazni period eh, kad budemo imali više pogona na obnovivih izvora energije Pozivam komisiju da stvori uvjete za ova postrojenja da se usklade sa novim standardima jer e, e, e, samo korištenje vlastitih sredstava bi onemogućilo ova postrojenja. Hvala lijepa. hvala lijepa. Sada gospodin Hogan ima riječ. Hvala lijepo gospođo predsjednice i zastupnici. Nekoliko vas je naglasilo e, da će ova direktiva poboljšati zdravlje građana e, i da će usvajanje direktive biti važan korak za poboljšanje kvalitete zraka. Mnogi ste spomenuli korištenje biomase kao goriva e, postrojenja, srednje velika postrojenja e, će moći e, e, imati dovoljno vremena da poboljšaju svoje standarde. Nekoliko vas je spomenulo pojašnjenja i mjeru kako će se to odraziti ova direktiva na srednje velika postrojenja. Mm, e, e, izvjestitelj minimizira utjecaj na mala i srednja poduzeća. E, mi imamo ovaj cilj na umu. Granice emisija moraju osigurati najbolji omjer kvalitete i troškova E, imamo izuzeća za postrojenja koja e, rade samo nekoliko sati na, na sat. Gospodin Omerđi je e, spomenuo prekomorske regije. Oni nisu ugroženi E, zakonodavstvo koje predlažemo će e, ih povoljno tretirati. Međutim, one moraju poduzeti e, primjerene mjere da za poboljšanje zraka. Ne možemo međutim imati iste kriterije u tim područjima i otocima kao što imamo na kopnu. Svi to prihvaćamo kao legitimno. Ja želim e, zahvaliti svima koji su doprinijeli ovoj raspravi i preneću to povjereniku Veli. Zahvaljujem joj još jedan pot izvjestitelju, e, izvjestiteljima i sjeni i svima onima koji su doprinijeli ovom kompromisu koje je dobilo sveopće odobravanje. Hvala lijepa. A sada imamo opet gospodina Andrija Džiba. Hvala predsjedateljice. Želio, bih e, zahvaliti povjereniku Hoganu, osobito na činjenici e, da je naglasio kako je ovo rezultat rada čitavog pregovaračkog, pregovaračkog tima. E, ovo doista jest kompromis koji ide prema važnim okolišnim ciljevima i koji će pridonijeti način na koji način e, na koji pokušavamo naš okoliš uskladiti. Također, e, način na koji pokušavamo riješiti sve one bolesti koje, su rezultat e, zagađenja zraka. Jako je važno što smo ovdje uzeli u obzir mala i srednja poduzeća. I sve one države koje imaju problema s, eventualno sa srednjim, srednje velikim postrojenjima za izgaranje. Želio bih e, zahvaliti predsjedniku Laviji koji je bio prisutan tijekom čitavog, čitavog trijaloga. Naravno, države članice imaju mogućnost donijeti standarde koji su e, stroži. Naravno, Države članice imaju pravo donijeti vlastite politike u ovom području. One mogu koristiti vlastite ovlasti tamo gdje je intervencija moguća, gdje je zagađenje zraka veće. Također iznimke. Iznimke su prisutne, ali iznimke su prisutne jer je to rezultat zdravog razuma. Mi smo pokušali pronaći rješenja, osobito u onim područjima E, u kojima e, se bavimo neobnovljivim izvorima energije, u kojima se bavimo biomasom i zahvaljujući tome imamo veći udio e, čestica i prašine. Tako da smo s jedne strane ekvilibrirali okolišni učinak i gospodarski učinak. Ako gradite novo postrojenje, ili imate postrojenje za smanjenje prašine i ako se to ispostavi manje skupo nego postojeća postrojenje, onda, to je skuplje od postojećeg postrojenja, onda bi se moglo, eventualno postojeće postrojenje moglo koristiti do kraja svog životnog ciklusa, ali tek onda u budućnosti graditi novo postrojenje. Želio bih zahvaliti predsjedateljice svim onima koji su meni zahvaljivali na dobroj suradnji i na dobrom rezultatu. koji ima oblik ovog prijedloga direktive. I zahvaljujem podršci svima onima eh, eh, podršci svih onih koji su mi je pružili dok je ovaj rad trajao.